Der Präsident! Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen Moje dame i gospodo, drage kolege i kolegice, ponovno ćemo započeti sa sjednicom. Obavještavam vas da je se gospodin Oreste Rossi pridružio grup, klubu zastupnika europskih pučana sa datumom stupanja na snagu 3. srpnja 2013. godine. Prelazimo sada na glasovanja. Prema dnevnom redu imamo glasovanje o e, izvješću delegacije u odboru za posjedovanje o dodatnoj makrofinancijskoj pomoći Gruziji. Glasovat ćemo o zajedničkom nacrtu u poimeničnom glasovanju. Otvaram glasovanje. Wir führen diese, we finish this voting.